a tu se radi o učinku ruskih restrikcija na međunarodne cestovne prijevoznike. Para posla Mihajla Kramera e, jako Riječ dajem gospodinu Krameru, našem izvjestitelju. Drage kolegice i kolege, ja ovdje mogu samo postaviti sljedeće pitanje komisiji o posljedicama ograničenja Rusije koje je ona nanijela inozemnim poduzećima za transport e, roba i tereta. Ali mislim da je bolje da sada malo pričekam prije nego što krenem sa mojim pitanjima koje trebam postaviti komisiji. E, dakle, evo, možemo izraziti dobrodošlicu našem povjereniku. Izvolite, gospodin Kramer, vi možete sad nastaviti. Dakle, onda ću početi još jedan puta. Gospodine predsjedavajući, e, gospođo povjerenice, drage kolegice i kolege, kao e, predsjednik odbora za transport, ja postavljam pitanja o posljedicama ograničenja koja je Rusija nametnula inozemnim transportnim poduzećima i to ću na sljedeći način ovdje argumentirati. 7. kolovoza 2014. Ruska federacija je izdala zabranu uvoza za određene živežne namirnice i poljoprivredne proizvode za, iz svih mogućih zemalja članica Europske unije. Za prometni sektor je to nanosilo, ta embarga podrazumijeva zabranu ulaska za vozila koja prevoze poljoprivredne prehrambene proizvode, time i znatan gubitak ugovora. Ruska federacija na taj način otežala i prijevoz prehrambenih i poljoprivrednih proizvoda za koje vrijedi taj embargo preko svog teritorija u treće zemlje. Na primjer zato što je tražila za takve transporte pratnju eskorte to struku većala cijenu jamstava koje su poduzeća koja prevoze robu E, koje bile bila su obuhvaćeni ruskim embargom trebali platiti pa su čak i u cijelosti blokirali taj prijevoz. Rusko je tržište zbog svoje blizine i veličine vrlo privlačen posebno onim zemljama koje su susjedne zemlje Rusiji što je naravno e, posljedica upravo te veličine i razvojnog potencijala ruskog tržišta. Komisija je već reagirala na te ruske restrikcije i to što je uvela kratkoročne mjere potpore tržištu u vrijednosti od više od 155 milijuna eura kako bi se e, riješile problemi viška na tržištu voća, povrća i mliječnih proizvoda i drugih različitih poljoprivrednih proizvoda. Do sada, međutim, su jednostavno posljedice za tržište prijevoza zanemarevene tako da ne znam, mislim, uopće se nije raspravljalo o transporterima koji su tu pogođeni. Važno je napomenuti da se roba koju uvozi Rusija, uglavnom hrana i industrijski proizvodi, prvenstveno transportira preko e, kopna, cestovnim prometom. A za cestovne prijevoznike e, je to ogroman udarac, taj ruski embargo, zato što su strašno puno investirali primjerice u nove vozne parkove, hladnjače i tako dalje. Osim toga, na sastanku skupine za cestovni promet Međunarodnog prometnog foruma, koji je održan 25. i 26. rujna prošle godine u Parizu, jedan je predstavnik Rusije dodatno još najavio da će Rusija dodatno ograničiti međunarodni cestovni teretni promet na svom teritoriju i to tako što će od 1. siječnja 2015. smanjiti broj dozvola e, CMT-a, dakle Europske konferencije ministara prometa koje vrijede na njihovom teritoriju, kao što smo rekli, sa 67 na 16. Stoga moje prvo pitanje, da li je komisija s obzirom na tu pozadinu uopće svjesna težine trenutne situacije i svih posljedica koje ruske restrikcije na prevoznike EU-a ostavljaju? Drugo pitanje, može li komisija iznijeti točne podatke o gubicima koje je pretrpjela europsko gospodarstvo, posebno prometni sektor, kao rezultat upravo tih ruskih restrikcija. Treće, koje mjere nova komisija namjerava poduzeti kako bi izbjegla daljnje pogoršanje stanja za prijevoznike iz Europske unije? Četvrto pitanje, što nova komisija namjerava poduzeti posebno u prometnom sektoru s obzirom na učinak tih ruskih restrikcija na gospodarstvo EU u cjelini? I peto, Namjerava li komisija djelovati u okviru odbora za trgovinsku politiku bi pripremila tužbu protiv Rusije u svjetskoj trgovinskoj organizaciji. Hvala vam puno na vašoj pozornosti i ja sa velikim zanimanjem očekujem odgovore. Hvala lijepo gospodine Kramer. U ime komisije će odgovoriti povjerenica Bolc. Mr. President, honorable members. Gospodine predsjedniče, zabrana Ruske federacije na uvoz nekih proizvoda iz Europske unije i nekih drugih zemalja utjecala je ne, ne samo na poljoprivredu. Ta zabrana odnosi se i na e, prijevoznike u Europskoj uniji kao i one zemlje koje izvoze velike količina poljoprivrednih proizvoda. Rusija je prije toga bila drugi najveći uvoznik proizvoda iz Europske unije. Što se tiče vrijednosti, gotovo polovina tih proizvoda vrijedna je 5,2 milijarde eura to se uglavnom odnosi na mlijeko, mliječne proizvode, e, mliječne proizvode, mesna prerađevine, e, voće, povrće i riblje prerađevače. Prijevoz e, je išao i dalje od e, Rusije, međutim i to je ograničeno što značajno utječe na situaciju u Europskoj uniji. Cesta je osnovni medij za e, prijevoz više od 80% svih poljoprivrednih proizvoda ide cestom u e, Rusiju. Stoga osim e, e, osim proizvođača riječ je uglavnom o cestovnim prijevoznicima koji trpe zbog ovih restrikcija. Ja i moj tim posve smo svjesni ove situacije, svjesni smo koliko im je teško. A koliko e, teško je teško reći, precizno ovisi naravno o individualnim slučajima. Sada te, e, ti proizvodi umjesto u Rusiju prodaju se na drugim tržištima. U e, nekim e, područjima cijene tih proizvoda značajno su pale zbog pretjeranih neprodanih količina. Posebice su cestovni prijevoznici specijalizirani za prijevoz poljoprivrednih E, proizvoda koji su uložili znatna sredstva u hladnjače i slične susreće se i susreću sa značajnim teškoćama no koliko ovisi o tome koliko su bili uspješni u preusmjeravanju svog voznog parka bit ću posve jasna ovo Ovdje nije riječ o direktnoj financijskoj pomoći s e, strane Europske unije. Ja e, nemam e, fond niti sredstva za ovakve situacije. Međutim, prijevoznici mogu profitirati i dobiti neke državne pomoći. Naime, postoje minimalni uvjeti za dobivanje od do 100 tisuća eura u periodu od tri godina. Naravno, uz to se vezuju i neki uvjeti, međutim njih treba isto tako, o njima treba obavijestiti komisije. Naravno, to će se i uzimati u obzir u vrlo strogim e, uvjetima. Predsjedniče zastupnice, odnosi cestovnih prijevoznici i dalje e, su e, predmet bilateralnih sporazuma. Stoga je u rukama zemalja članica da vide na koji način mogu doskočiti tom problemu. Ne postoji sporazum između Ruske federacije i Europske unije o ovom pitanju. Dakle, o ovom pitanju se, e, ovo pitanje se može riješiti isključivo na bilateralnoj razini. Komisija prati vrlo pomnjivo e, koliko su usklađene restrikcije sa svjetskom trgovinskom e, organizacijom, uključujući i tranzit robe. Hvala vam za sada, hvala vam na pozornosti. Hvala gospođo povjerenice. Sada imaju e, riječ klubovi zastupnika gospođa Lukačijevska za pučane. Hvala gospodine predsjedniče. Povjerenice, zabrana uvoza dovela je do pogoršanja situacija u mnogim tvrtkama i u mnogim industrijskim granama, uključujući i sektor prijevoza. Zabron, zabrana je dovala i do nedostatka mogućnosti prijevoza bilo koje robe kroz Rusiju, što dovodi do milijunskih gubitaka, a može dovesti i do bankrota tih e, poslovnih subjekata. Podsjetila bih se, ne je riječ samo o gospodarstvu, nego o društvu, o rastućoj nezaposlenosti. Mnogo će ljudi trebati našu podršku, prijavit će se kao nezaposleni što je nesretna situacija jer kompanije ne mogu znati što ih čeka u budućnosti kao i ni njihovi zaposlenici. Ti problemi ne pogađaju samo poljske tvrtke doista e, mi smo pretrpjeli velike gubitke ali mislim da nije riječ samo o nama ne treba nama samo solidarnost kako bi bili sigurni da su naši interesi zaštićeni nemamo potrebne mehanizme još uvijek da se suprotstavimo toj zabrani, a trebaju nam. Bez tih mehanizama e, doći će do pogoršanja situacije na tržištu. 2014. Polska je predložila neka specifična rješenja koja bi poduprla i pomogla eh, eh, cestovnim eh, prijevoznicima poput državne pomoći za one koji žele odustati od e, nekih poslovnih e, aktivnosti zbog okolišnih razlika. No povjerenice, koje ćete konkretne korake poduzeti, kakvu ćete vrstu podrške dati, pružiti tvrtkama, zaposlenicima i poduzetnicima koji riskiraju svoj, e, svoj ugled i svoj status. Gospođa Klaudija Tapardel. Hvala predsjedniče. U globaliziranoj ekonomiji roba se brzo kreće, a opskrbni lanci su sve kompleksni i pokrivaju velika geografska prostranstva. Što se tiče e, poljoprivrednih e, proizvoda i zabrane ulaska u Rusku e, federaciju, pokazuje nam kako to pogađe sektore u Europsku uniju. pozornost da ta zabrana može imati značajne posljedice na e, prijevoznike. Mi moramo shvatiti koliko je koliko je ozbiljna šteta koja je nanesena e, tim prijevozničkim kompanijama. Mnogo je proizvoda koji predstavljaju troškove i za proizvođače i za prijevoznike, a što znači za cjelokupno gospodarstvo Unije, a ne, ne jedan određeni sektor. Jedinstveno tržište znači da se posljedice osjećaju u svim e, dijelovima. Mi moramo dobiti dovoljno podataka da zajednički pokušamo naći rješenje. Hvala vam lijepa. A sada gospodin Poreb, koji je potpredsjednik odbora za e, transport. Hvala predsjedniče, hvala gospođo povjerenice. Rekao bih da je ovo vrlo važna tema. Mislim da ćete se svi složiti da je ruska zabrana uvoza nekih poljoprivrednih e, proizvoda nešto što je ozbiljno pogodilo europski transportni sektor to nije problem jedne zemlje članice, to nije problem lokalnog značaja, to je europski problem. Latvija, Litva, Slovačka, Republika Češka, Grčka i Poljska gube novac od kolovoza 2014. kada je uvedena zabrana polski transportni E, sektor je izgubio 22 milijuna eura, a u studenom se to udvostručilo. Dakle, nemoguće je prenositi e, robu preko ruskog teritorija. Nema simetrije ovdje u ovoj situaciji, nema mogućnosti ni tranzita. Kompanije se provjeravaju, pregledavaju, onemogućeno im je prometovanje za razliku od ruskih. Stoga nedostaje reciprocitet. Mi želimo isti tretman. Još važnije je da su europski prijevoznici zapravo u um, nezgodnoj situaciji. U Njemačkoj se govori o minimalnim plaćama što e, isto tako ugrožava prijevoznike. Doista mi je drago povjerenice da ste bili otvoreni o ovim problemima, no molim vas razmislite o svojevrsnoj kompenzaciji nekim mjerama za ublažavanje problema razmislite možda o restrukturiranju leasinga ili kredita. Hvala. U ime Alda, zastupnik, e, zastupnica gospođa Majsner, izvolite. Hvala lijepo predsjedavajući. Gospođo povjerenice Bulc, vi ste zapravo već dali odgovor da je u ovom trenutku naime s vaše strane vrlo teško nešto poduzeti. A meni je važno ukazati na to u ovoj temi jer nije da sad mi ne mislimo da su sankcije važne. Mi to mislimo i u srijedu ćemo sigurno o tome raspravljati, pogotovo što se sada mora učiniti nakon što je ubijen Moris Njemcov, kako bi se i dalje održale sankcije na snazi. Međutim, Činjenica jest da su u ovom slučaju različiti sektori kod nas teško pogođeni. Već smo razgovarali o pogođenosti poljoprivrednog sektora i tamo različitim plaćanjima da se ublaže posljedice. Same ste rekli, gospođo povjerenice, da postoji jedan krizni fond, ali taj ne postoji u transportu. Otprilike četvrtina naših e, prevoznika koji uglavnom rade sa hladnjačama su pogođeni, a te hladnjače ne možete onda prenamijeniti. Već se pokušava za poljoprivredne proizvode iznaći neke nova tržišta, dijelom čak u samoj Europskoj uniji, dijelom izvana, ali to ne možete preko noći. I onda ako su to nova tržišta, onda je upitno da li će to opće koristiti onim najpogođenijim državama, to su susjedne države e, Rusije. Činjenica da je u Litvi recimo 40% kompletnog izvoza pogođeno je opće Baltičke Baltički prostor i Poljska su najteže pogođeni. Naravno da treba razmatrati što možemo učiniti. Vi ste gospođo povjerenice ukazali da je rekli da ne moramo ništa očekivati od Europske unije za prevoznike, jer ne postoji krizni fond za prevoznike kojim bi se nekakve te posljedice ublažile. Ali onda mi raspravljamo kako možemo onda solidarno solidarno djelovati jer svi skupa smo pogođeni sankcijama koje su nametnute Rusijom i njihovim odgovornim embargo. Vi ste govorili možda su potrebni još podaci pa možda da svi skupa pokušamo pronaći još dodatnih podataka prikupiti ih i onda zajednički naći neko rješenje. Jer mislim da moramo solidarno jednim drugima pomoć ostaviti Litvu sa 40% umanjenim izvozom, ostaviti da to sama rješava, bilo bi zbilja ne fair i vidim mi jesmo donekle tu bespomoćni bili ali trebamo sada naći rješenje i za transportni sektor e, mislim da nam treba zaista neka vrsta solidarnosti a sada u ime zelenih gospodin Kostas Krizogonos izvolite pitanje odbora za promet koji je postavljen Europskoj komisiji povjerenici pokazuje upravo da mi očito patimo od selektivnog iskustva. Naš odbor govori o različitim mjerama zabrani uvoza iz određenih proizvoda i o embargu koji je onda Rusija 7. kolovo zadala kao odgovor na europske mjere. Jer mi smo pritom stvarno zaboravili da je to bio odgovor da je opće da su mjere Europe išle zbog ukrajinske krize, pa je onda Rusija odgovorila. I dakle da je to sve posljedično vezano. I onda je tipično da sad kolege iz odbora govore o zabrani e, i uvoza stanovitih dobara u okviru svjetske trgovinske organizacije ali kad je neko prekršio samo ako je neko prekršio pravila svjetske trgovinske je, onda je to Europska komisija, komisija učinila. A mi govorimo zapravo o nečem sasvim drugom. Mi govorimo o mjerama poduzetim protiv Rusije kao odgovor koji je krenuo nakon Ukrajine. I to je, dakle, mi govorimo da je to Europa, čime je Europa opravdala svoje mjere. Međutim, onda su se sankcije pokazale kao vrlo nedjelotvornim i nisu zapravo uopće ostavile niti utjecale na rusku politiku. Jedini je rezultat bio da su Rusi odgovorili svojim protumjerama i da je na kraju europska proizvodnja pati od svega toga i europsko gospodarstvo. Prema tome, i Evropska unija bi trebala krenuti i tražiti jedno kompletno obeštećenje dok god vrijedi uh, odredba 833 iz 2014. godine. Hvala vam puno. A sada gospodin Lundgren. Hvala lijepo predsjedavajući. Da, to je naravno veliki problem da potpuno, dakle da se to skupa pogađa male ljude, obične ljude koji sada jednostavno ne mogu više živjeti od svog posla, transporta, pogotovo poljoprivrednih proizvoda. Međutim, moramo se prisjetiti čega je to posljedica. Posljedica što je možda Europa jako reagirala i pre, pre velike stvari pokušala postići svojim mjerama, a Rusi su onda nakon toga embargom odgovorili i onda je to jasno pogodilo jako puno malih ljudi i njihova radna mjesta. Naše je pitanje što zapravo možemo očekivati ili što možemo učiniti nas sa strane Europske unije. To je napokon i povjerenica potvrdila ovdje da se de facto ne zna što učiniti. A druga stvar, ti prijevoznici koji su investirali u adekvatno nove vozne parkove, u nove hladnjače, i ti prevoznici koji su izgubili jedan veliki ili možda najveći dio svojih ugovora kako i što njima pomoći. To se recimo u mojoj domovini dogodilo u Švedskoj. Tamo su naši prijevoznici enormne novce investirali u mega e, trakove, one ogromne. I sad se događa situacija da ili nemaju posla ili da voze za pola cijene kojem im ne pokriva amortizacija, najmanje otplatu. I sad ja ne vidim ako ne možemo na našem unutarnjem tržištu riješiti probleme, kako ćemo početi rješavati probleme u vezi sa Rusijom i pomoći tim ljudima da prežive. Hvala lijepo. Zastupnica Arnotu Mari Kristin, izvolite. Gospodine predsjedatelju, dragi kolege, pitanje gospodina Kramera me nije iznenadilo. Ruske restrikcije na međunarodne cestovne prijevoznike su uspostavljene 7. kolovoza 2014. godine, a 17. E, ožujka 2014. godine Europska unija je uspostavila sankcije protiv Rusije koje je kasnije proširivala sve do srpnja. E, mnogi su se protivili tim sankcijama i govorili su da nisu učinkovite te da su opasne po gospodarstvo Europske unije. Ovo pitanje dobro pokazuje da su oni koji su se protivili, a to je Front National iz Francuske, imali pravo i da su e, bili u pravu kada su govorili da te sankcije nisu legitimne. E, cestovni prevoznici Europske unije su prve žrtve apsurdnih sankcija koje nametnuo Brisel. Umjesto da se žalimo na posljedice ovih sankcija, kao što to radi gospodin Kramer, ja bih pitala komisiju da ukine te sankcije i sigurna sam da će nakon toga i Rusija ukinuti svoje restrikcije. Hvala. Uh, do Hoćete li prihvatiti plavu karticu gospodina Kramera? Uh, zastupniče Kramer, izvolite, ali s mikrofonom. Mikrofon. Samo sam htio ukazati na to da, da sam ja govorio kao predsjednik odbora i to je usuglašena izjava čitavog odbora, a ne moja osobna. Ali neovisno o tome, da vam još nešto ukažem, ako počinjete već sa povješću, onda počnite s time da je Rusija jednostavno prekršila čitav niz ugovora, anektirala Krim protiv svih međunarodnih zakona i nakon toga je tek uslijedile su sankcije pa onda Ukrajini i tako dalje. Pa kad već govorite o povijesti idite redom. Hvala lijepa gospođo zastupnice. Gospodine Kramer, meni je sasvim jasno da ste se vi izrazili u svojstvu predstavnika odbora, ali znam koje je vaše stajalište i svakako znamo da ingerencija Europske unije nikada eh, nije E, nešto što nema posljedice i ukoliko e, se miješate u severenitet e, drugih zemalja, to vam se u određenom trenutku vrati i to je ono što živimo sada sa Rusijom. Posao van den... Gospodine Vim van de Kamp u ime Pučana. Gospodine predsjedatelju. Hvala. Ja sada uzimam riječ nakon kolegice iz Nacionalne fronte iz Francuske, što je jako dobro, jer ćete vidjeti da postoje razlike među nama. Europa i zapravo cijeli svijet e, je žrtva sukoba Rusije i Ukrajine. I mi smo odlučili boriti se protiv tog sukoba kroz sankcije. To je bolno i ugrožava mnoge gospodarske sektore Europske unije. Ali mi moramo uzimati u obzir međunarodne ugovore koji se moraju poštivati i ne možemo ni na koji način ih ne poštivati upravo zbog ugrožavanja našeg gospodarstva. Poljoprivreda ima fond koji se može koristiti u ovakvoj situaciji. No međutim kada govorimo o prometu, a naročito e, poljskim kolegama koji e, zaista su ugroženi ovim sankcijama. Mislim da je šteta što povjerenica citira samo neke činjenice, a ni u kojem trenutku nam nije dala predloge rješenja. Što je sa e, kontaktima između povjerenice i gospođe Mogherini? E, Europska unija ima mnogobrojne fondove koji se mogu koristiti u hitnim situacijama, zar ne bismo u ovoj situaciji ih mogli iskoristiti? Imamo i fond za e, globalizaciju, u tom fondu imamo dosta sredstava koji bi se također mogli iskoristiti i mogli bi se na neki način preusmjeriti e, na ovaj prometni sektor i bi se, mogla bi se određena sredstva dodijeliti cestovnim prevoznicima. I kao što je rekao gospodin Kramer, što što će se desiti u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji, hoće li biti upušena žalba protiv Rusije. Hvala. Hvala. Gospodin Kirkos. Zahvaljujem gospodine predsjedatelju, gospođo povjerenice. Rusiji su nametnute sankcije nakon onog što se desilo na Krimu. I mislim da su te sankcije ispravne. No, međutim, sasvim je jasno da su te sankcije prouzrokovale određene negativne događaje i situaciju, naročito, na primjer, za Grčku. 10 miliona eura e, gubitaka godišnje se do sada može e, pobrojati samo u Grčkoj, na primjer. I sasvim vam je jasno da u sadašnjoj situaciji e, takvi gubici mogu biti presudni za grčko gospodarstvo. Naravno, tako značajni gubici se moraju na neki način kompenzirati jer e, inače će e, europski građani osuditi našu politiku. Hvala. Gospodin Zile. Hvala lijepo predsjedavajući, štovani gospodine povjere, gospođo povjerenice. Mi se ovdje nećemo žaliti da i ne želimo sada izazivati sučut s nama kao maloj susjednoj zemlji koja je jako stradala mi u Litvi, ali zbog ruskih embarga. Mi razumijemo zašto su se mjere donijele i zašto je onda, zbog čega je onda Rusija reagirala embargom, a što je pogodilo naše cijelo gospodarstvo i pogotovo naše prijevoznike. Ako već nemamo sredstva iz nekog posebnog kriznog fonda kojima bi prevoznicima omogućili da nastave živjeti, mislimo da kao što je kolega Van malo prije govorio bi možda trebali koristiti fondove za e, dakle prilagodbu globalizaciji jer mislim da u ovoj situaciji bi možda iz tih fondova mogli pomoći našim najpogođenim prijevoznicima u istočnoj Europi. Jer vidite, zbog socijalnog dumpinga onda oni su na rubu propasti, a um, znamo da im je zatim problem jer imamo i regulaciju najmanje e, nadnice u Njemačkoj, ali njih treba spasiti. Uh, the problems actually are very severe in Lithuania in particular because we have Stanje u Litvi je jako teško, pogotovo što imamo 5% radnog stanovništva koje radi upravo u tom sektoru prijevoza. To je dakle jedan vrlo, vrlo težak problem, značajan problem za Litvu. I sada svaka ideja kako da se preživi, jer E, mislim Litva je zapravo e, dobila, podnijela najteži udarac zbog ruskog embarga. Zbog toga dolazimo vama, vama se obraćamo, molimo vas da budete kreativni, da nađete pomoć, izmislite kako ćete nam možda pomoći. I osim toga šta mogu evropljani učiniti? Evo, Njemačka je ponudila minimalnu plaću koju mi ovog trenutka ne možemo implementirati jer ne možemo, mi nismo dovoljno bogati kao Njemačka i ne možemo mi kao Litva dati našim e, vozačima minimalnu plaću, a ne možemo ni francuske rješenje također imitirati jer nam je, ne možemo to ponašati jer ni za to nemamo sredstava. Prema tome budimo kreativni, ujedinimo se i budimo solidarni i budimo zajedno protiv protiv Rusije. Hvala lijepa, kolega. Gospođa Gil Simmer. Jill Simmer iz fdd Ja bih htjela naglasiti koja je posljedica po trgovinu sa Ruskom federacijom, koja je recimo posljedica na kompletne prevoznike, zbog naravno potpuno neracionalnog proširenja Evropske unije na istočne Evropske zemlje. I zato što se nije razmišljalo kad se Evropska unija širila, sad moramo njima i njihove štete i njihove probleme e, olakšavati, plaćati novcem naših poreznih obveznika. 50% europskog eksporta u Rusiju ide preko kopnenim putem. Posljedice po ove poslove se ne smiju ni u kom slučaju podcjenjivati. Jer ono malo što je ovdje odobreno zapravo pokazuje da povećava s druge strane te štete povećavaju cijene tih roba i dobara na europskom tržištu to je još jedna od posljedica prema tome ta istočna ekspanzija Europske unije je bila vrlo štetna i vrlo skupa i parlament bi trebao žaliti zbog svojih sadašnjih akcija e, e Hvala lijepo. Prihvaćate li plavu karticu?

dobro, onda gospodin Salini iz edd ima riječ. Dobra večer, e, gospođi povjerenici. Hvala što ste tu, što ovako kasno razgovaramo o onome što nam tišti mi što se tiče toga nije nas toliko dodirnuo ovaj problem u Italiji. Mi osjećamo naravno taj problem e, na proizvodnje, ali ne kao zemlje iz istočne Europe u području prijevoza. Ipak ja u potpunosti dijelim njihova mišljenja i rekonstrukciju koju je predložio gospodin Kramer. Isto tako dijelim zabrinitost ostalih kolega da Europska unija ne može e, pobjeći od potrebe da da odgovor na ovo pitanje. Naravno, ne postoje posebne mogućnosti za davanje e, potpore e, prijevozničkom sektoru, međutim moramo ih iznaći. Sutra ću intervenirati o mogućem gospodarskoj pomoći za e, sve važne tvrtke u Europi koje se nalaze u poteškoćama primjerice u poljoprivredi ali i u metalurgiji mi ne možemo zaboraviti prijevoznike upravo od tih malih odgovora koje se mogu činiti neobičnim dajemo duh i dajemo nadu jer na, taj način izbjegavamo isto tako čudnovate i neobične e, rasprave o tome tko je, e, tko, je kriv, čija je krivica veća. To nije naša rasprava. Mi moramo naći odgovore za današnje probleme u Europe. A ovo s prijevoznicima je vrlo konkretan vrlo konkretan e, problem od kojeg moramo nešto učiniti. Hvala. Hvala, a sada dajem riječ eh, gospođi De Monte. Federacija, Ruska federacija je uvela e, sankcije i zabranu i izazvala e, štete u mnogim e, sektorima kao što su prijevoznici koji ostavljaju neprodane, neprodane robe. Dakle, to je pogodilo i prijevoznike i proizvođače. Međutim, e, poljoprivreda, e, poljoprivredni sektor dobit će financijska sredstva. S druge pak strane, prijevoznici nemaju predviđena sredstva koja će im e, pomoći. Meni se čini da treba konkretno pomoći ovom važnom sektoru za naše gospodarstvo. Moramo ih održati mnogo konkurentnim, to je neobično važno. Hvala. Grazie, onorevole. Hvala zastupnici. Sada gospodin Zlotovski, konzervativci reformisti. Hvala gospodine predsjedavatelju, poštovani kolege. Slažem se sa svima koji su rekli da su ruske e, sankcije rezultat naših sankcije. Međutim, dame i gospod, otkud i zašto smo mi uveli e, sankcije? Pa zato što je Rusija izvršila zločine, napala je susjednu državu i pripojila Krim moja kolegica iz e, Nacionalne fronte rekla je ukinimo sankcije i sve će biti dobro. Međutim, prije 200 godina vaš e, jezik je osmislio riječ bistro. Ja vam e, ne želim, ne želim da uvedete još ruskih riječi u vaš jezik. Dakle, vrlo je skup e, ruski napad, stoga vrijedi razjasniti. Nemojte da se takva riječ više pojavi u našem i vašem jeziku. Sada gospodin Januš Zamka iz Socijaldemokratskog kluba zastupnika. Hvala gospodine predsjedavatelju. Bit ću vrlo jasan. Ruski embargo traži od nas reakciju, moramo biti vrlo dosljedni i moramo biti solidarni sa svim državama članicama moramo se oduprijeti e, ruskim sankcijama upravo zato što nas žele slomiti u smislu solidarnosti vjerujem da komisija mora biti stroža da mora biti stroža prema Rusiji koja blokira prijevoz preko svog teritorija. I kao treće, Moramo razmišljati o financijskoj pomoći za prijevozničke tvrtke. Njima doista treba pomoć. Zašto? Zato što restrikcije mogu doći kraju, međutim do tada mnoge od njih neće moći preživjeti. Hvala. A sada Kuzmijek konzervativci i reformisti. Jedna minuta. Hvala gospodine predsjedavatelju. Mnogi su spomenuli već da ruska zabrana jest politička odluka koja je pa posljedica odluke koju je donijela Europska unija. Međutim, u tom slučaju Europska unija bi sada trebala pokazati solidarnost trebala bi braniti i zastrašiti one sektore koji trpe najveće gubitke zbog te zabrane Europska unija ima mnogo financijskih e, resursa, mi imamo fond za prilagodbu globalizaciji, mi smo sada u krizi, ovo je veliki gospodarski problem, stoga smatram da bi fond mogao biti izvor barem djelomične kompenzacije našim e, prijevoznicima, prijevoznicima u Poljskoj jedna trećina poljskih autoprijevoznika je pogođena kao i tisuće poslova. Gospođa povjerenice, želim vam sratiti pozornost na ovu kritičnu i dramatičnu situaciju. Gospodine predsjedavatelju, hvala mnogo. Prihvaćate li vi plavu karticu? Da. Hvala vam. Hvala vam e, lijepo, dragi kolega. Nekoliko je kolega spomenulo riječ kompenzaciju, međutim, možemo li mi odrediti koliko moramo, kolika visina te kompenzacija mora biti? Naime, poljoprivreda je dobila najveće pomoći nakon što, je, nakon što su uvedene sankcije svi sada broje gubitke u Polskoj se procjenjuje da je 2014. da su gubici iznosili oko 50 milijuna eura. To su veliki, veliki gospodarski gubici koji dovode do pogoršanja u mnogim tvrtkama možda to ne pogađa Češku, ali Baltičke zemlje jesu pogođene, stoga je to europski problem, a ne samo polski. Ponavljam, mislim da bi trebali pokazati solidarnost. Hvala. Ines Ayla Sender. Hvala vam. želim reći o mogućnosti sankcija da promijene ljudske živote. vidimo što, mi znamo što se dogodilo u Frankovoj e, Španjolskoj. Međutim, međutim e, ta e, ograničenja su uvedena u kolovozu prošle godine. Mi proizvodimo voće i povrće i ta ograničenja su nam onemogućila njihov izvoz e, proizvode smo poslali na put od više tisuća kilometara i nisu mogli proći kroz ruski teritorij. A na ruskim granicama provede se nove mjere i koje predstavljaju dodatne teškoće, a vi povjerenice kažete što e, trebaju učiniti. Pogledajte druga tržišta. E, primjerice, Njemačka e, isto nastoji riješiti probleme s kojima se suočavaju prijevoznici, a vi imate kapacitet nešto učiniti, nadam se da hoćete. Hvala lijepo. Gospodin Pirinski, SND. Zahvaljujem. gospođo povjerenice, ja bih vas htio zamoliti da odgovorite na treće pitanje koje je postavio gospodin Kramer, zapravo koje mjere nova komisija namjerava poduzeti kako bi se izbjeglo daljnje pogoršanje situacije za prijevoznike iz Europske unije. E, želim naglasiti ovo nova komisija jer e, rečeno je da komisija radi kao ekipa, a ne da povjerenici rade svaki za sebe. Kada je ova odluka donesena u Europskoj uniji, u tom trenutku ste preuzeli sve posljedice te odluke, a u ovom slučaju su to ogromni gubici cestovnih prijevoznika kao i e, narušavanje cestovnog tržišta u Europskoj uniji. I ovdje ne možete samo reći obratite se vašim vladama i tražite državne potpore od njih. Dziękuję Hvala, drage kolege. Sada prelazimo na postupak slobodnog javljanja za riječ. Gospodin Kelly, izvolite. Hvala. Svaki put kada dođe do određenih restrikcija ili sankcija, netko bude time pogođen. Ovdje večeras smo čuli neke prilično tragične situacije do kojih su dovele ove sankcije, a glavne žrtve su cestovni prijevoznici. Možda je malo čas to već spomenuto da moramo zajedno osnovati jedan odbor koji će pomoći svim tim cestovnim prevoznicima. Na taj način ćemo im pokazati da zaista razumijemo ono što im se dešava. Nije dovoljno reći im da se obrate svojim državama i svojim vladama. Mi to trebamo učiniti kao Europska unija. Znamo da je to težak zadatak za vu gospođo povjerenice, ali mi se moramo usprotiviti ovim restrikcijama sve dok ih Rusija ne ukine. Hvala. Zahvaljujem. Gospodine Balcitis, SND. Gospođo povjerenice, gospodine predsjedatelju. Danas smo čuli raznorazne probleme koje su pogodile sektor cestovnog prijevoza. No međutim moram reći da ovdje se ne radi samo o gospodarskim pitanjima, već o političkim pitanjima kao i pitanju solidarnosti. I iznenađen sam činjenicom da nam danas niste dali nikakve konkretne prijedloge rješenja ove situacije. Naravno možda ste ja zaista suosjećam s vama jer morate raditi u ovako složenim e, uvjetima na tako složenom pitanju, ali bez obzira na to morate tražiti neko rješenje. Italija je, e, Italiji smo pomogli u rješavanju problema prevelikog broja emigranata. To je također bilo političko pitanje. A i u ovom slučaju moramo djelovati kao Europska unija. Pitanje je da li mi u Europskoj uniji imamo taj osjećaj solidarnosti ili ćemo dozvoliti Rusiji da e, ide čelom, zavadi pa vladaj te da na taj način postiže svoje ciljeve. Zaista, gospođo povjerenice, e, htio bih da nam kažete koje su E, moguće gospodarske e, potpore za one države koje su najviše pogođene ovim mjerama. Hvala, gospodin Balčitis. Gospodine predsjedatelju, u, nakon hladnog rata ovo je najveća kriza koja je pogodila zemlje juga i stoga tražimo da se grčkim poljoprivrednicima pruže potpore, a isto tako i grčkim cestovnim prijevoznicima. Oni su već pretrpili gubitke koji prelaze 10 milijuna eura. 40% grčkih poljoprivrednih proizvoda se izvoze preko ruskog teritorija i to e, putem e, cestovnog prijevoza. Za vrijeme embarga, e, za vrijeme dešavanja u bivšoj Jugoslaviji 90. godina e, odlučilo se indemnizirati Grke a ovdje smo samo dobili pismo u kojem se grčkim poljoprivrednicima govori da Europska unija im ne može pružiti nikakvu naknadu e, zbog gubitaka pretrpljenih radi ruskih restrikcija koje su uvedene nakon e, europskih sankcija Rusi. Dakle, mi zaista tražimo da se

Gospodin Ferreira. Obrigado, presidente. Os operadores de Hvala. Gospodine predsjedatelju. Mnogi narodi u Europi su ugroženi zbog eh, ruskih restrikcija koje su prouzrokovane europskim sankcijama protiv Rusije. Radi se o ljudima koji se sada nalaze u situaciji u kojoj ih se optužuje da provociraju određene sukobe, a tu su u interesu glavne političke odluke o kojima nitko ne želi otvoreno govoriti. Ukrajina je stabilizirana ljude se poziva na fašizam i to sve zbog skrivenih interesa, a europski poljoprivrednici e, su oni koji e, pate zbog e, takvih događaja i koji su zapravo žrtvovani. Europska komisija ne preuzima odgovornost za to, a izravno je odgovorna za načinjenu štetu. Ne možete tek tako prebaciti sav teret kompenzacije na države članice. Hoćete li prihvatiti plavu karticu od predsjednika Kramera? Betazar. Izvolite. Da, kad smo već kod povijesti. Rusija je 1994. prekršila ugovor iz Butimpešte koji su taj sporazum sa sve pobjedničke sile drugog svjetskog rata potpisale. E, One su tu obećale i garantirale teritorijalnu suverenost e, Ukrajini ako makne nuklearno oružje. A nakon toga je Rusija anektirala Krim i da Rusija nije povrijedila i prekršila taj ugovor i nije aktiv, i nije anektirala Krim ne bi bilo ovih sankcija, ne bi bilo tih mjera protiv Rusije. Dakle, osuđujete li aneksiju Krima da ili ne? Caro Sr. Kramer, respondo-lhe devolvendo-lhe uma outra pergunta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 Dakle, izjava gospođe Lulan, državne tajnice Ujedinjenih, Sjedinjenih američkih država. Sjećate li se te izjave u odnosu na Europsku uniju i u odnosu na financiranje tih nacističko-fašističkih snaga koje su bile se dočepale vlasti u Ukrajini, koji su nam najtamnije strane europske prošlosti ponovno ovdje ožinili. To ste vi postigli sa tim, a vi ste sada zapravo na snazi uz pomoć i SAD-a. Pa- hvala predsjedavajući i hvala e, lijepa povjerenice. Čak i ako je embargo donio ogromne štete e, transportnom sektoru, oni nisu dobili, kao što vidimo, nikakvu pomoć od Europske unije. Upravo suprotno. Francuska i Belgije su uvele nove mjere koji se odnosi na recimo strogo vrijeme odmaranje svih vozača. Njemačka je sa svoje strane odredila minimalne plaće, dakle to su sve mjere koje de facto su još teže pogodile naše prijevoznike u Baltičkim republikama i tom dijelu Europe. Ja bih e, zaista žela potaknuti neku vrstu obeštećenja transportnom sektoru u baltičkim zemljama. Isto tako bih pozvao Francusku, Belgiju i Njemačku da svoje mjere minimalnu plaću, odnosno ova skupa vremena odmaranja svih vozača povuku s obzirom da to jednostavno naši prevoznici ne mogu preživjeti. Hvala lijepa gospodin Hetman iz EPP. Hvala lijepo predsjedavajući dame i gospodo. Neću ovdje ponavljati sve argumente kako je ruski embargo pogodio evropske europska poduzeća i koliko su teške te posljedice. E, troškovi su stotine milijuna eura, a posljedice se ne osjećaju naravno samo u transportnom sektoru, nego i u drugim industrijama. Europska unija bi trebala iskazati ovdje solidarnost, Europska komisija bi trebala poduprijeti poduzeća transportna iz Europske unije. I sada se pitamo možda bi trebali uvesti neke minimalno načelo pomoći za sve prevoznike. Mislimo da bi to špedicijama i prevoznicima ipak u prvom cugu pomoglo. Prema tome, komisija bi trebala analizirati takav jedan prijedlog. Gospodin Vočihovski iz ECR-a. Hvala lijepo, predsjedavajući. Kompensovać Nedvojbeno je da bi Europska unija sada trebala kompenzirati sve one koji su bili pogođeni ovim bespotrebnim sankcijama. Ja sam šokiran onim što je rekao gospodin Ferreira. Vi govorite o neofašistima u Ukrajini i kažete da je njihovo djelovanje rezultat našeg djelovanja. Možda ja ne razumijem onda što se dešava tamo. Portugal je daleko od Ukrajine, ali moram biti sasvim jasan. Ono o čemu ovdje govorimo je e, ogromna prijetnja za europsku sigurnost. Zapravo Rus, vi govorite da e, se tu govori o ruskoj propagandi i zaista mi je žao što imate priliku govoriti u ovom domu na taj način. Hvala. A sada predajem riječ povjerenici Bulc. Molim vas e, također da se osvrnete na sve komentare i pitanja zastupnika. Oni bi htjeli dobiti konkretne odgovore na postavljena pitanja. Ne žele da države članice budu nadležne za kompenziranje. I također se govorilo o povijesti, o povijesti e, subvencija u cestovnom prevozu. Govorilo se također i o sankcijama za vrijeme ratova u bivšoj Jugoslaviji. Gospodine predsjedatelju, uvaženi zastupnici, hvala vam najljepša na svim ovim komentarima, a naročito na sugestijama. Ja sam uzela u obzir sve ono što je rečeno i budete sigurni da će to uzeti u obzir i komisija u sadašnjem radu. Također obećavam da ću razmotriti vaše konkretne predloge. dobila sam nekoliko takvih predloga i sasvim sam svjesna činjenice da sve ove izazove moramo razmotriti na horizontalan način. Situacija je vrlo ozbiljna i osjetljiva. Dozvolite mi da još jednom napomenem koja su naša glavna stajališta. Komisija u potpunosti dijeli zabrinutost za e, gospodarske gubitke uslijed ruskih restrikcija. Budno pratimo situaciju i očekujemo analizu koja će nam biti dostavljena pravovremeno. Za sad nemamo dokaze za ozbiljno narušavanje tržišta, imamo samo dokaze o pojedinačnim slučajevima. Dozvolite mi da se osvrnem na određene komentare vezane uz Europski fond za prilagodbu globalizaciji. To je fond koji ima za cilj e, pomaganje državama, članicama u slučaju otvaranja tržišta. A za sad taj fond nije namijenjen za kompenziranje e, poljoprivrednicima ili e, prijevoznicima u situacijama kao ove o kojima smo govorili danas koje su prouzrokovane ruskim restrikcijama. Naravno, dodatne mjere su moguće, ali moraju biti u skladu sa relevantnim europskim zakonima. Europska komisija će razmotriti sve moguće e, scheme subvencija. Naravno, to nije idealno rješenje, ali Europska unija ima jedinstven proračun za upravljanje prometnom politikom. Što se tiče cestovnog prometa, tu imamo ograničena sredstva na raspolaganju za e, vanjsko djelovanje. Stoga moramo usko surađivati sa državama članicama kako bismo e, uspjeli ublažiti e, naj posljedice, naročito onih zemalja koje su najteže pogođene. Zatim, poboljšanje odnosa između Europske unije i Rusije svi želimo, ali za sad se možemo nadati da će politička situacija e, ići nama svima u prilog, ali naravno moramo učiniti nešto. Ja sam spremna surađivati s vama i s državama članicama na ovoj temi kako bismo vidjeli jesu li moguće naka druga rješenja sa svjetskom trgovinskom organizacijom. To će biti naš prvi ozbiljan korak. Hvala vam svima na pozornosti. Proszę bardzo, panie pośle. Da, izvolite. Gospodine predsjedniče, uz svo dužno štovanje za vaše vođenje ovog sastanka. Možda ste vidjeli da sam ja čitavo vrijeme u ovoj dvorani, da sam se ovdje stalno javljao za riječ, jer ja kao Austrijanac sam se i zato javljao jer smo mi posebno pogođeni sankcijama. Pa ne mislim da je jako izbalansirano da ste s jedne strane brojnim kolegama dali riječ, ali nekom koji je iz zemlje Austrije koji se baš ne javlja puno i direktno je pogođen ne date riječ. Isto tako mislim da ste i brojnim kolegama iz vaše vlastite zemlje dali riječ ali mislim nisu samo ljudi iz vaše zemlje pogođeni nego i druge zemlje u europskoj uniji pa mislim da je potrebno to korigirati. Oprostite štovani kolega, vaše ime je bilo na popisu, oprostite, to je moj previd, jako mi je žao. Molim vas, izvolite, imate riječ. A sada hvala gospođo povjerenice.